uredbe e, o e, obvezi iskrcavanja i dajem e, gospodinu Kadeku izvjestitelju riječ na četiri minute. Izvolite. Madame Hvala. Predsjednice, drage kolege. Dragi kolege, dva mjeseca smo pregovarali o mjerama koje će ribari i nacionalne vlasti morati provoditi E, kako bi se ovim pravilima i mnogo toga izmijenilo u zajedničkoj ribarstvenoj politici. Od uvijek sam rekao da će obveza iskrcaja biti vrlo teško primjenjiva, naročito za male e, ribare. Molim vas, povjereniče, kada vi i vaše službe radite zakonodavne prijedloge, morate znati kakve one posljedice imaju, socijalne posljedice, okoliš i tako dalje. Vaša ideja izlova je vrlo darežljiva jer se želi od ribara tražiti veću selektivnost, što je dobro. Međutim, primijeniti to ovakvu mjeru bit će vrlo teško svi mi želimo da zaštitimo riblji fond, a istovremeno imamo i jednu djelatnost, gospodarsku djelatnost koja će biti održiva, ali moramo biti svjesni poteškoća. Sporazum do kojeg smo došli u trilogu je nešto što nam omogućuje da ukinemo negativne posljedice. Prije svega komisija će moći procijeniti E, kako teče provedba i naći rješenja za probleme. Time će se baviti države članice. A sankcije za nepoštivanje obveza i iskrcaja stupit će na snagu tek 1. siječnja 2017. godine, tako da će se ribari moći prilagoriti. Što organizacije proizvođača morat će predvidjeti mogućnost da se na tržište stavi prevalena riba. Također, mlada riba je nešto za što se pobrinuti države članice. Što se tiče neželjenog ulova i mjera e, vezanih za to na brodu su, e, je osamljena. Za vrijeme prethodne rasprave govorili ste o višegodišnjem planu za Baltik. To je vrlo važan plan, to su svi rekli, prvi takve vrste u novoj ribarstvenoj politici. I bit će model za sve druge planove, baš kao što je to rekao povjerenik Vela. Što se tiče tog plana upravljanja, moram reći da me zaista brine stav nekih država članica koje na sastancima vijeća pokušavaju preuzeti na sebe obveze parlamenta. Iako je Europski sud bio na strani parlamenta u predmetu sa Venezuelom, komisija i dalje odbija da u višegodišnjim planovima sudjeluje i Europski parlament. Francuska i Španjolska se tu nalaze prozvane zbog toga a države članice smatraju da e, vijeće nije primijenilo ono što je bio rezultat višegodišnjeg plana. Pa to nije tako, jer je to bio rezultat zajedničkog povjerenja između parlamenta i vijeća. A Francuska i Španjolska žele ovdje to povjerenje, e, da se to povjerenje raspadne. Ja predsjedavam odborom za ribarstvo i zato molim da vijeće preuzme na sebe odgovoran pristup. Nažalost, niko iz vijeća danas nije ovdje. I e, moram reći da ćemo odgovarajuće postupiti ako se vijeće odluči za rat među institucijama. Povjerenik e, Vela ima riječ. Tri minute, molim vas. Zahvaljujem e, predsjednice, uvaženi zastupnici, gospodine Kadek. Obaza iskrcaja je ključan element reformirane zajedničke ribarstvene politike, a želi dokinuti praksu bacanja ribe natrag u more, jer to daje negativni imidž industriji, e, loše utječe na održivo e, iskorištavanje stokova i, i morski e, ekosustav te održivost ribarstva. I omnibus uredba koja se danas raspravlja i za koju se glasa u e, ponedjeljak važan je korak koji će dati pravnu jasnoću i jednake uvjete za sve što se tiče obveze iskrcavanja. Posebice želim zahvaliti izvjestitelju gospodinu Kadeku i izvjestiteljima u Sjeni na napornom radu i pronalaženju i iznalaženju kompromisa. Vjerujem da smo na kraju postigli sporazum koji je e, prihvatljiv svim uključenim stranama. Dogovoreni kompromisni tekst u potpunosti poštuje temeljne elemente i načela našeg inicijalnog prijedloga kako bi se osigurala pravna sigurnost, uklonile nesukladnosti s obvezom iskrcavanja iz postojećih pravnih instrumenata te kako bi se omogućila dobra i ispravna e, provedba obveze iskrcavanja. Ali što se tiče e, pridnenog e, ribarstva u sjeverozapadnim i južno zapadnim vodama i sjevernom moru bliži se te nam doista treba e, pravna sigurnost koju će nam Omnibus uredba dati. I e, želim izvijestiti da razvoj e, plana odbačaja za ova ribarstva dobro napreduje. Suradnja zemalja članica poboljšala se, a temeljem prvih iskustava za pelagijsko ribarstvo za 2015 i rad sa savjedodavnim tijelima je pojačan i e, zemlje članice sada više e, sudjeluju u pripremi zajedničkih preporuka. Interakcija između komisije i zemalja članica također je dobra i e, na pravom smo putu da prije početka sljedeće godine planovi budu uspostavljeni. Što je pak sa dosadašnjom e, provedbom koja je važan element? Ovdje moram reći da imamo e, bliske kontakte sa industrijom i nacionalnim tijelama i spremni smo pomoći sa e, zakonodavnim instrumentima koji već posjeduju našem asortimanu. I također već smo u e, raspravi sa savjetodavnim vijećem za pelagijske vrste kako bi se pažljivo pratila provođenje i uvođenje obveze iskrcaja i čak i ako omnibus ne stupi na snagu, nećem, nismo zapravo čuli o za, većim, e, za veće probleme od početka godine. Odgovorili smo na nekoliko zahtjeva za pojašnjenje od nekoliko zemalja članica i savjetodavnih tijela, ali to su sve bila relativno minorna pitanja. Čini se da postoji dobra suradnja između inspektora e, i e, na regionalnoj razini i naše informacije uglavnom pokazuju da ribari se drže propisa. Zaključno dopustite da kažem da e, cijenimo e, ovu iskazanu odgovorni stav zemalja članica i samog sektora ribarstva i nadamo se da će to i u budućnosti biti tako. Zahvaljujem. Zahvaljujem. A sada e, dolazimo do govornike u ime klubova za EPP, gospodin Mato, izvolite dvije minute. Zahvaljujem predsjednice. Ova reforma zrp p-a otvara novu etapu za reformu te se moramo prilagoditi novoj situaciji, a obaveza iskrcavanja je dobar primjer. E, mi bismo htjeli još i više, neki bi htjeli još i manje, ali ta obveza je stvarnost koju moramo prihvatiti. Cilj koji smo se odredili je zapravo održivo ribarstvo, no da bismo to postigli moramo znati da moramo donijeti konkretne mjere koje će nam pomoći da provedemo te promjene. Moramo biti fleks fleksibilni kako bi se naši ribari mogli prilagoditi novim okolnostima. I upravo zbog toga mislim da je ovaj sporazum koji smo postigli u parlamentu bio veliki napredak, a to je vrijeme prilagodbe za primjenu novih tih primjena, također i odgoda sankcija i također primjena e, svih tih e, e, godišnjih analiza po pitanju provedbe. To je dobar sporazum i taj omnibus je zapravo dobro rješenje za primjenu pravila. A možemo reći da je ova promjena od 180 stupnjeva kada govorimo o ZRP-u. I mislimo da nam još puno toga pred nama i da moramo usvojiti još i nove mjere koje će zahtijevati kompromis svih nas zajedno. Obveza iskrcavanja, kao što kaže i sama komisija, je pravni okvir, ali samo prijelazni pravni okvir. Kada govorimo o reviziji te uredbe po pitanju tehničkih aspekata, to će se morati dogoditi, ali također i kada govorimo o regionalnim planovima koje, s kojima ćemo se suočavati s obzirom na nove okolnosti. E, političari, poduzetnici, znanstvenici, ribatori i drugi sogovornici moraju raspravljati o provedbi na praktičnoj razini i treba nam također i jasni fokus te e, ujednačenije zakonodavstvo koje će obuhvatiti svo iskustvo iz prvih mjeseci provedbe. Ja imam povjerenja u dobru volju svih e, koji smo uključeni u taj proces kako bismo postigli da ta nova uredba bude dobra za naše morsko okruženje i za budućnost aktivnosti ribarstva koja je dalje ključna za gospodarstvo, zapošljavanje i budućnost Europe. Puno hvala. Puno hvala. Zahvaljujem za SED. Gospođa Rodust, jednu minutu. Predsjednice, uvaženi kolege, obeza iskrcaja uvezena je kako bi se spriječilo odbačaj e, neželjenog prilova. Neželjeni ulov e, je obično ili premalen ili kriva e, vrsta. I to je zapravo trošenje i rasipanje resursa koje ima i fatalne posljedice za ekološku i biološku raznolikost, jer mnoge vrste riba zapravo e, završavaju natrag u moru, ali mrtve. E, neke odredbe u postojećoj uredbi više nisu konzistentne, znači moraju biti izmijenjene. U to spadaju minimalne referentne veličine, E, sastav ulova, propisi o odbačaju, zabrana e, izlova određenim e, područjima i tako dalje. U temeljnoj uredbi imamo i kalendar kojim smo htjeli omogućiti prelazak ribarima, a sada je potrebno provesti to što je brže moguće u dijelo. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Sljedeća govornica za ECR, gospođa Tomašić, jedna minuta, izvolite. Podržavam izmjene koje predlaže izvjestitelj jer držim kako ovakva omnibus uredba mora imati jasan cilj, što bi u ovom slučaju bilo postupno usklađivanje s obvezom iskrcavanja, a ne stavljanje dodatnog tereta na leđa ribara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

Obveza iskrcavanja je jako važna, to je e, e, nešto što je održivo, što smanjuje ribolovni mortalitet, što je pozitivno u svakom slučaju, te također e, poboljšava poštivanje ribarstvenih propisa i ima čitav niz drugih pozitivnih efekata. Ali to je zapravo uredba koju smo usvojili krajem 2013. a provedba očito kasni. Dakle, i jako puno kasnimo po pitanju primjene tih, primjene tih propisa. Sutra ćemo glasovati o tom tekstu kompatibilnosti, usklađenosti kako bismo poštivali uredbe novog ZRP-a. Naime, ta obveza iskorištavanja bi trebala e, stupiti na snagu kroz različite etape i možda nam se to čini da će se bolje primjenjivati na taj način. U svakom slučaju, obveza iskrcavanja na način na koji se sada obavlja e, o tome će ovisiti uspjeh naše nove zajedničke ribarstvene politike. Smatramo da smo na tom području imali konstruktivnu suradnju i pokušat ćemo dobiti u budućnosti dobre rezultate. E, uspjeli smo pregovarati sa vijećem i uspjeli smo dobiti nešto u pregovorima s vijećem i mi se nadamo da će ta uredba biti okrunjena uspjehom, iako još uvijek imamo mnogo nedoumica. Da, kao što je rekao i kolega Kadek, u praksi se vidi da neke države članice nisu baš zadovoljne ovim novim pristupom. I dakle, mi ćemo morati intervenirati, a obveza komisije je da promiče te inicijative kako bi se poboljšao ribarstveni sektor. Hvala. Zahvaljujem. Za Gue Engele jednu minutu, gospođa Leani Rada. Šli na da, ova uredba se predlaže zato što se e, ulov odbacuje. Treba samo pokazati da se stvarno treba pozabaviti ovim problemom. Okoliš treba štititi. Jednako je važno e, podržati i mala ribarstva, male ribare. To je vrlo važno za sektor ribarstva zaista želim da se ova uredba ne odrazi na njih negativno. Radi se o vrlo stručnoj uredbi i zato sam uložila amandmane kako administrativne poteškoće ne bi pale na teret upravo tih malih ribara. Uz, ono oko čega se trebaju uvrstiti naše uredbe su upravo ribari. To često nije slučaj. Vrlo često napravimo ne ono što ribari žele da napravimo. Zahvaljam. Gospođa Engström za zelene nije ovdje. Dajem riječ e, za FDD. E, gospođi Burs, e, minuta 30. Uh, thank you. Uh, the Hvala. Zajednička ribarstvena politika je politika koja nije niti održiva, niti se može opravdati. U proteklom sazivu parlamenta napravili su takozvanu reformu, ali to je zapravo u najboljem slučaju bila malo ublažena katastrofa. Možda bismo ovdje najbolje mogli govoriti o katastrofi Titanika. To je možda najbolja usporedba iz pomorskog područja. Naravno, treba izvjeći prilov, to e, je u redu, ali iskrcaj nije, koji je obavezan nije rješenje. Treba naći drugi e, način da velike francuske i španjolske flote jednostavno krstare morima i e, imaju veliki ulov. Da li će se zato založiti gospodin Kadek? Ne, kao niti u Velikoj Britaniji to neće napraviti niti laburisti, niti liberali. Gospodin Kadek ovim što radi neće moći napraviti ništa da se riješe ova temeljna pitanja. Hvala, gospođa Goda, jednu minutu. Hvala lijepa. Obveza iskrcavanja je nešto što se neće moći primijeniti ona će obvezati zapravo ribare da oni akumuliraju ribu na svojim brodovima, a to je vrlo teško, naročito za malene brodove. Osim toga, morat će trošiti više goriva jer će više puta trebati dolaziti na obalu. A što će biti s tim ribama? Reciklaža, kako, ako se za to odluči, kome će to donijeti profit? najbolje rješenje bi bilo da riblji alat bude selektivniji pa da se ima manje prilova, naročito kada se budu primjenjivale nove kočarice. U e, međuvremenu treba malim obiteljskim e, rebarstvima omogućiti tranzicijski period na taj način bi mi se trebalo omogućiti da im fondovi financiraju novu opremu. Hvala. E, e, gospodin e, Mjelmon. Zahvaljujem predsjedateljice. Obveza iskrcavanja je važan zaokret u e, ribarenju u Europi. Ribari, kao što smo već rekli, morat će napraviti dodatni napor kako bi primijenili ovu novu odredbu, a taj napor će biti veći, pogotovo kada je riječ o malim flotama. Mm, ono što mi želimo, a to je da maknemo proturječnosti koje se nalaze u primjeni ove obveze iskrcavanja kako bismo primijenili i nove mehanizme kontrole. Mi smo uspjeli postići sporazum koji nam omogućuje e, područje za fleksibilnost s obzirom na obveze iskrcavanja nekompletnog e, slučajnog ulova, odnosno prilova. Jer u protivnom će naša mogućnost e, zapravo ribarenja biti ograničena. Mi ono što smo željeli napraviti, a to je u one osnovni e, prijedlog komisije ugraditi amandmane i izmjene kako bi upravo Europska zajednica mogla primijeniti sve te promjene. E, nama treba vremena za prilagodbu. Recimo, ja dolazim iz Galicije, to je prva ribolovna regija u Europi i nama jako važna fleksibilnost i postepenost pri uvođenju i primjeni te uredbe i možda će ova obveza iskrcavanja onemogućiti nekim e, flotama da ribare na način kao do sada i morat će promijeniti mreže, a to podnosi čitav niz praksi koje ne možemo zanemariti. To ćemo, morat ćemo djelovati u skladu sa time. Također bih htio reći da predviđanje tog e, prilova bi trebalo biti prilagođeno u okviru nove zajedničke ribarstvene politike, a na to već upućujemo neko vrijeme. Ono što želimo napraviti, a to je e, također i primijeniti opet raspodjelu kvota među državama članicama. Mi razmišljamo o režimu upravljanja koji bi omogućio obvezu iskrcavanja, ali to mora biti napravljeno na temelju znanstvenih studija s obzirom na sve mogućnosti koje danas naši ribari imaju. Puno hvala. Zahvaljujem. E, jednu minutu. Gospođa Aguilera Garcia. Puno hvala, gospođo predsjedateljice. Ovaj omnibus uredba koja regulira obvezu iskrcavanja kao što je već do sada reći, mislim da moramo to svi priznati, da je to jedan od osnovnih stupova nove zajedničke ribarstvene politike. Moramo okončati sa e, odbačenom ribom i mislimo da je ova obveza iskrcavanja dobar korak u tom smjeru. Kada govorimo o Baltičkom moru i o pelagijskim vrstama, to je zakonodavstvo koje je trebalo stupiti na snagu 1.1. ove godine. To je promjena u zakonodavstvu koju e, sam ja već, na, na što sam već ukazivala ranije, to su ponovili kolege prije mene i smatram da je to jako važno i da je to radikalna promjena, ali biti će teško primjenjiva u praksi. I zato vam moram nešto reći. Ja sam jako zabrinuta zbog E, premalog broja informacija koje dolaze do ribarskog sektora. E, oni e, imaju svoje predstavnike lobiste u Briselu, ali ribari sami po sebi nemaju velika saznanja o tome što se događa, a države članice bi trebale zapravo omogućiti ribarima da dođu do svih informacija. To bi trebala biti obveza. Zahvaljujem. Gospodin Nicholson, jedna minuta. Thank you very much indeed. Puno hvala. Ribarski sektor ima pred sobom puno izazova, baš kao i mnogo drugi sektori, naročito u poljoprivredno-prehrambenoj industriji u Europi. To je i veliki izazov za nas. Moramo imati održivije ribarstvo i održivi riblje stokove. Ali Europa može napraviti samo ograničene E, stvari. Jer otražilo e, se o, u prijedlogu i to se sada i radi da se iskrcava prilog. Trebalo je dosta vremena za to, e, ali ponekada da se situacija riješi treba puno vremena. Dugoročna perspektiva za taj sektor bit će dobra. Drago mi je da je parlament uspio postići fleksibilnost. Pozdravljam i ovaj tranzicijski period jer potrebno je vremena da se primjeni na, prilagodi na promjene. Nadam se da će ove propisi biti uspješni i poboljšati život ribara. Hvala. E, In e, jedna minuta. Hvala. Ne smijemo zaboraviti da je ta diskreditirana bivša zajednička ribarstvena politika baš uzrakovala ovakve prirode. Svi su bi to mrzeli, a naročito ribari koje je uredba tražila da bace u more prilog. Mislim da je dobro da se sada iskrcava ali na regionalnoj bazi to je kompromis koji je prihvatljiv, nije savršen. Biće ga vrlo teško primjenjivati, naročito u mješovitom sektoru bijele ribe koji je od osudnog značaja za Škotsku, a i za neke druge regije. Pozdravljam tranzicijski period koji će omogućiti prilagodbu na nove mjere. Treba ipak biti načina da se nema prilogava, moraju e, postojati odgovarajuće kvote i treba se paziti što je sa ribnim stokovima koji su najviše u opasnosti. I moramo paziti e, da bismo ispjegli veliku smrtnost riba. Gospodina Fronte, jedna minuta. Zahvaljujem obveza iskrcavanja je važan korak. To je jedan od ciljeva zajedničke ribarske politike je e, postepeno smanjivanje cijele odbačene ribe. Upravo iz tog razloga je rasprava o ovom nacrtu uredbe bila jako živa i kompleksna. Ali na kraju mm, možemo reći da smo izgubili priliku zato što je ovaj rezultat manji od očekivanja s obzirom da je e, sam smisao izopličen i da će to utjecati i na rezultat ove uredbe. E, ribarstvo će se temeljiti uvijek više na potpunim znanstvenim podacima. I upravo zato je to ono što mora biti e, glavni dio ovog, e, ove uredbe, budući da 80% ukupne ribarstva čini malo tradicionalno ribarstvo. Smatramo da će ova direktiva onemogućiti svim onim tradicionalnim malim ribarima da to teško primijene, ali ono što nećemo postići, a to je da postignemo taj cilj koji smo si zadali. Hvala. Zahvaljujem. Gospodin eh, Ricardo Serao Santos, jedna minuta. Hvala. Ja moram reći da je ova uredba zapravo ta koja karakterizira radikalnu promjenu od nove ka, stare ka nove politici, zajedničke ribarstvenoj politici, a ona je bliža održivosti. Kada govorimo o odbačene ribi u prošlosti, to će sada biti ovim regulirano, odnosno pokušat će se napraviti, ali i u znanstvenom kontekstu ja smatram da je to jako važno i također s pozitivnog stajališta. No ova nova uredba će i imati kolateralne e, e, efekte i moramo vidjeti što se događa u različitim zemljama. Kod nas je ribarstvo vrlo specifično i činjenica je da ako dođemo do nultih kvota da će se čitavo ribarstvo naše zemlje blokirati. Mi imamo stoljetno tradicionalno ribarstvo koje bi se moglo blokirati ako mi ne prihvatimo na primjer te dodatne kvote i ako mi ne predvidimo i ne preduhitrimo te nulte kvote. I zato je bitno da izvršni organi Europske unije znaju te stvari i da upravljaju e, tim pitanjima. I posljednja govornica, gospođa Gerling, jednu minutu. Zahvaljujem predsjednice. Drago mi je što na kraju mogu podupreti ovo izvješće. Zahvaljujem gospodinu Kadeku na napornom radu. Znadem da je bilo teško i žao mi je zbog e, toga što nismo e, prije e, imali ovu uredbu za početak zabrane od početka godine. Ali mislim da možda nismo najbolje krenuli dobro sa omnibusom e, po tom e, temelju, pa se nadam da ribari neće izgubiti povjerenje u parlament i u našim, naš stav e, zbog toga. Znam da je to samo brza zakrpa dok komisija ne preradi sve tehničke mjere očuvanja, ali drago mi je što smo sada u e, eto u situaciji gdje bar imamo ovu zakrpu e, zakonodavstva. A što se tiče e, zajedničke poljoprivredne politike zabrana, e, je nešto što su doista građani pozdravili u mojoj zemlji, razgovarali samo o tome, zato se nadam da ćemo nastaviti dalje i nećemo izgubiti ambicioznost te da ćemo uspjeti to na pravi način odraditi. A sada spontano javljane za riječ. Gospodin Valensa se prvi jave za riječ. Izvolite na jednu minutu. Zahvaljujem e, predsjednice. E, rješavanje ove situacije vrlo je važna stvar. Naime, procjenjuje se da gotovo 23% E, odbačaja postoji i sada će e, ribari morati e, iskrcati sve što ima komercijalnu vrijednost i naravno da ćemo naći i rješenja za ribu koja je uhvaćena bez kvote ili ispod minimalne veličine što će značiti održivije stokove i učinkovitije upravljanje resursima te posebice eliminirati ovu situaciju E, i imate moju punu potporu u ovome. Zahvaljujem. E, jednu minutu. Sorry, uh, it seems that uh, it's a mistake. I was asking... Mislim da se radi o greški. Ja nisam e, tražio riječ po ovom izvješću za iskrcavanje. E, znači, gospodin Francolica ne želi, gospodin Korvet e, se za riječ. E, ne. Dobro. Dobro. Onda sljedeći govornik, gospodin Notis Marijas. I po hreosi kvortos sa podeljite me ljodi ke stin aljeftiki to 2015. Tha ine etos dokimis kje tine farmogitisi. Radi se o zaštiti okoliša i o bacanju ulovljene ribe, ali zaštita okoliša i zaštita ribljih fondova mora istovremeno omogućiti i održivo ribarstvo. Mora se pritom imati u vidu i najmanje ribare koji su suočeni sa troškovima. Mora se više investirati jer troškovi rastu i zato moramo predvidjeti dugi prelazni period i odgovarajuću financijsku potporu e, za male ribare jer ovi novi propisi zahtijevaju nove investicije. Riječ ima gospođa Izabel Tomas. Hvala gospođo predsjedavajuća, ispričavam se povjereniče, morala sam glasovati na odboru za proračune. Uvaženi kolege zastupnici, jedan od slogana zajedničke ribarstvene politike bio je upravo taj i mi se sada moramo suočiti sa stvarnošću. Nažalost, stvarnost je drugačija od nulte stope odbacivanja ribe nego iskrcavanja. Žao mi je što nismo uzeli dovoljno vremena da se suočimo sa stvarnim problemima i dođemo do kvalitetnih rješenja kada je riječ o odabiru alata za ribarstvo kako bi se spriječio mortalitet resursa. Odabir da se odbačeni ulov pretvari u riblje brašno

senhor presidente as devoluções de peixe ao mar sem possibilidade de sobrevivência é uma prática insustentável e causa. Eh, kad mali ribari nisu u stanju preživjeti onda je ribarstvo neodrživo. Ovo su neprimjerene mjere upravljanja ribarstvom i moramo na jedan divers, e, diferenciran način promatrati ribarstvo u Europskoj uniji jer e, postoje velike razlike između malog ribarstva i e, ribarstva industrijskih razmjera koje je uglavnom prisutno na sjeveru kada su ribari odaslali delegaciju na Azorsko otočje e, raspravljalo se o tome. Mi smo uložili amandmane, e, međutim većina njih nije prihvaćena, iako su to vitalna pitanja za ovaj sektor. Hvala lijepa, sljedeći riječ ima gospodin Igor Šoltes. Hvala lijepo. Ovdje je riječ o jednoj uredbi koja ima za cilj gospodarski, socijalni i ekološki cilj. Međutim, u ovom konkretnom slučaju situacija nije tako jasna kako to komisija tvrdi. Ponekad se stječe dojam da su ova pravila udaljena od prakse i pitam se u kojoj mjeri ih uistinu možemo provesti u djelo. Postoji mogućnost da će ta pravila izazvati veću štetu nego bilo što drugo. Bilo je riječi o nadzoru, o suradnji sa tijelima za provjeru, međutim treba također nešto reći o ribarima, treba provesti potrebne analize doći do informacija i poduzeti mjere kako bi ribarstvo uistinu bilo održivo. O tome treba još razmisliti. Hvala Lječ. Povjerenik Vola ima riječ, ako je moguće, na dvije minute. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Htio bih zahvaliti sudionicima na ovoj zanimljivoj raspravi. Naveli ste cijeli niz izazova s kojima ćemo biti suočeni u implementaciji ove važne reforme. Međutim, zajednički nam je interes učiniti ribarstvo održivim i jačim sektorom gospodarstva. Dakle, morat ćemo se suočiti sa tim izazovima i morat ćemo udruženim snagama raditi u korist našeg e, sektora tog važnog sektora gospodarstva. Krajnji cilj ovih novih propisa je smanjiti, odnosno pokušati eliminirati sporedne usputne ulove ukoliko je to god moguće E, odnosno potaknuti ribare da upotrebljavaju što selektivnije alate. Moramo također imati na umu da kada štitimo taj sektor to radimo u interesu dugoročne održivosti samog ribarstva i ribara. Neki od vas spomenuli su potrebu za fleksibilnošću. Fleksibilnost jest sadržana u ovim odredbama. Također, kao što je veliki broj vas spomenuo, omnibus je privremene prirode i uslijedit će drugi višegodišnji planovi i propisi. Također nećemo ribare ostaviti na cjedilu. E, pružit ćemo im podršku na način da ćemo im pomoći e, da promjene alate i promoći kod e, potrebnih investicija. Neki su spomenuli pravna pitanja između parlamenta i vijeća, ne znam da li bih se na to uopće trebao vraćati, ali dopustite samo jedan komentar. E, drago mi je što je vijeće usvojilo opći pristup i nije isključilo neke točke e, zbog, zbog e, upitnog uputnih pravnih ostova. Gospođo predsjedateljice, kao što sam podvukao već u svom iz, e, uvodnom izlaganju, ja sam siguran da će bilo koji problemi koji će se pojaviti na terenu da ćemo ih zajedničkim snagama uspjeti riješiti. Hvala lijepa gospodine povjereniče, a sada još jednom riječ ima izvjestitelja Lanka Dek. Izvolite. Hvala gospođo predsjedavajuća, povjereniče, uvaženi kolege, hvala na kvalitetnoj raspravi prije svega. Želim posebno zahvaliti svima koji su sudjelovali u izradi izvješća, dakle izvjestiteljima iz Sjene, tajniku e, odbora za ribarstvo Europskoj komisiji te latvijskom predsjedništvu. Bez njih e, ovo izvješće ne bi bilo moguće. Zahvaljujem ili Ivan Sanu, mojim asistentima. Ova obveza iskrcavanja je nešto što ćemo morati prihvatiti svi. E, dakle, riječ je o vjerodostojnosti naših institucija i zajedničke ribarstvene politike. Volio bih da suradnja između komisije država članica parlamenta stručnjaka i znanstvenika omogući e, da se ova obveza provede na relevantan način, a u korist ribara, jer i dalje mislim da će to biti zahtjevno i da će selektivnost biti pravo rješenje za ovaj problem. Hvala. Hvala lijepa kolega Kadek. Rasprava je time završena. Glasat ćemo sutra.